So let's uh, start our meeting. Započnimo s našim sastankom. Imat ćemo zajedničku raspravu o sljedećim dvijema točkama dnevnom redu. Pozdravljamo autore studija resornih odjela o trošku korupcije u razvijenim zemljama koliko se učinkovito troše sredstva pomoći. Imat ćemo dva govornika koji će predstaviti rezultate njihovih studija. Nakon toga ćemo čuti nešto više o izvješću o borbi protiv korupcije. Nadležni odbor je odbor LIBE. Naša je zamisao, tada ćemo kroz prezentaciju e, uvesti nas u raspravu koja će slijediti nakon toga. Efikasnost su pružnju pomoći je jako važna. Nelegalni tokovi novca su procijenjeni na visinu od jednog e, bilijuna dolara. To je predstavlja problem za države u razvoju i stavlja ih u težak položaj. Europska unija je napravila pokušaj da zaustavi korupciju u državama članicama, odnosno državama koje žele pristupiti, državama partnerima. Međutim, došlo je do jako malo napredovanja u inicijativama za borbu protiv korupcije. Sad je došao trenutak da Europska unija ojača sustave za borbu protiv korupcije na nacionalnoj razini i da usvoji mjere za borbu protiv korupcije da to učine njezini partneri. Pozdravljam dva autora izvješća. Imate kopije tih izvješća na ulazu u salu. Nils Taksel i Jesper Jonsson su um, rade u antikorupcijskom centru u četiri u Norveškoj, centar Christian Mikkelsen. Predlažem da čujemo prve, prvo autore, nakon toga ćemo dati riječ Injaciju Korau koji je izvjestitelj za mišljenje odbora DEVE. Ovo izvješće predstavlja nastavak razmatranja dokumenta odbora, posebnog odbora za suzbijanje organiziranog kriminala, korupcije i pranja novca od 23.10.2013. godine. U tom izvješću se razmatra borba protiv organiziranog kriminala i korupcije. Sada dajem riječ našim stručnicima koji će predstaviti izvješće. E, imate deset minuta na raspolaganju svatko od vas. Zahvaljujem. Hvala kao prvo na pozivu da predstavim rezultate naše studije. Htio sam započeti kao prvo sa nekim brojkama koje smo predstavili u našoj studiji o trošku korupcije. Kao što je predsjedavajući rekao, imali smo studiju unutar kampanje u kojoj smo shvatili da jedan bilijun dolara se svake godine gubi u nelegalnim financijskim tokovima globalna financijska e, inicijativa je vidjela do 2003. 2012. godine 6 e, bilijuna dolara izgubljeno u državama u razvoju. E, globalna razvojna pomoć od 100 tisuća dolara godišnje predstavlja otprilike pola od tog iznosa. Dakle, za svaki dolar e, službene razvojne pomoći koja odlazi u države razvoja 10 dolara e, se je uključeno u nelegalne financijske tokove. Imamo neke cifre za nelegalne financijske tokove, ali nemamo jasne brojke što se tiče korupcije. Prema nekim e, procjenama 5% globalnog BDP-a gubi se zbog korupcije. 20 do 40 milijardi dolara se krade iz država u razvoju kroz korupciju. Ako to usporedimo sa službeno razvojnom pomoći koja se dobiva, vidimo da je to 20 do 40% službene razvojne pomoći koja se efektivno dobiva. U studiji smo vidjeli da postoje razlike u mjerenju ovih troškova možete se pitati koja je metodologija korištena. Međutim, unatoč tomu, mada brojke nisu potpuno točne, one su svakako iznenađujuće. Radi se jako puno novca. U državama u razvoju postoji perspektiva iz koje to predstavlja jako veliku svotu novca i to predstavlja problem za države u razvoju. Ne možemo uvijek reći da je učinak direktan, ali postoji dokaz da nelegalni financijski tokovi imaju negativan učinak na razvoj. Ima i veliki utjecaj i na siromaštvo, na siromašne. Zbog toga se podriva kvaliteta javnih usluga i postoji prijetnja za okoliš to treba imati uvijek na umu zato što neki kažu da se razvoj može postići bez obzira na korupciju. Međutim, istovremeno koju vrstu razvoja možete postići u ovakvom okruženju, pitanje je. E, I treba uzeti u obzir što bi se dogodilo kad bi se omogućilo korupciji da se i dalje odvija. Međutim, ove brojke su stvarno beshrabrujuće. Ipak e, one nisu opravdanje da se više ne zalažemo u državama u razvoju, da ne nastavimo raditi na pružanju pomoći ovim državama. E, nelegalni finanski tokovi i korupcija su prijetnja prijetnja za razvoj. To znači da moramo učiniti još više kako bismo se borili protiv korupcije. Moramo osigurati e, to da pomoć stigne do krajnjih korisnika. Sad dajem riječ Jesperu koji će predstaviti upravo to pitanje. Izvolite. Hvala. Hvala svima na pozivu da dođem u vaš odbor i predstavim e, rezultate. Kolega je predstavio e, širu sliku korupciju. Ne radi se samo o tome e, što treba učiniti i kako, nego treba pametno djelovati kako bismo se borili protiv korupcije. Trebamo biti učinkoviti. Predstavit ću ono što Europska unija trenutno radi kako bi suzbila korupciju. Analizirat ću kako, e, koliko kvalitetno to radi i da ću neke preporuke u vezi s time što bi mogla činiti dalje. Glavna poruka koju želimo odaslati ovdje je da Europska unija može učiniti nešto više i da može imati koristi od toga. Države u razvoju bi također mogli imati koristi od toga što bi Europska unija mogla učiniti. Komisija mora razviti koherentnu e, e, strategiju u državama u razvoju i investirati kvalitetne resurse u suzbijanju korupcije u tim državama, ali izvan njih sljedećih deset minuta htio bih e, se dotaći četiri točaka o kojima govorimo u izvješću. Kao prvo, potreba da se ovom pitanju da prioritet i da se pronađe dovoljno sredstava. Kao drugo, neadekvatnost trenutnog strateškog pristupa. Kao treće, ključna uloga e, partnera koji se bave provedbom. Četvrto pitanje, važnost stvaranja nacionalnog sustava integriteta u partnerskim državama radi suzbijanja korupcije. Prvo pitanje je stvaranje prioriteta i traženje adekvatnih resursa. To je možda najbitnije pitanje. Otkrili smo da Europska unija ne daje prioritet borbi protiv korupcije u državnom razvoju. Jako malo sredstava se posvećuje ovom cilju. Po našem sudu Europska unija treba više stručnjaka kako bi kontrolirali provedbu programa i način trošenja novca više kontrola na terenu, više dubinskih kontrola, e, specijalizirane revizije, sustave zviždača, bolje dijagnosticiranje korupcije, e, bolje, bolji popisi za identificiranje e, slučajeva korupcije i bolje praćenje korupcija u programima pomoći. Postoji kontrast između razine važnosti koja se daje u Europi borbi protiv korupcije i s druge strane u državama u razvoju. Ambicija i odlučnost e, vidi se u nekim područjima, ali ne u razvojnoj pomoći. Postoji čitav niz reformi za borbu protiv korupcije u državama koje bi htjele postati članice Europske unije, ali trenutna strategija jako malo pokazuje kako se korupcija može minimalizirati u razvojnoj pomoći. Europska unija bi mogla efikasnije djelovati kad bi kontrolirala korupciju u državama u razvoju. Drugo, neadekvatnost trenutnog strateškog pristupa. Želimo podcrtati to da trebamo i neke pozadinske informacije kako bismo shvatili situaciju. Europska komisija ima trenutno strategiju koja je razvijena za države članice i za države koje žele pristupiti Europskoj uniji. Europska unija treba međutim plan za smanjenje korupcije u sklopu razvoja. Nije dovoljno samo reći da treba se osloniti na revizije. Trenutna strategija uzima u obzir uvjetovanost ali ne govori detaljno o tome kako se to treba primijeniti e, kako bi se suzbila korupcija. Europska unija ima strategije za e, ali naj više najkorumpiranije države imaju jako malo strategija za borbu protiv tog fenomena. Ne moramo se, ne možemo se samo oslanjati na revizije i nadati se da će uvjetovanost kao kriterij funkcionirati. Unutar europskog programiranja bismo mnogo toga izgubili kad bismo se oslonili samo na te instrumente. Europska unija se treba osloniti na jače institucije za borbu protiv korupcije u partnerskim državama, ali i na reforme. Posebna pažnja treba se dati strategijama za krhke zemlje, na primjer u budućem akcijskom planu za sigurnost, fragilnost i razvoj. Dosljednost politika u sigurnosti i borbi protiv korupcije trebali bi biti od velike važnosti. Treća točka ključna uloga e, provedbenih partnera. Europska unija treba osigurati neke zaštitne mjere za borbu protiv korupcije koje će provoditi partneri. Napisali smo u izvješću da je najslabija karika u ovom lancu ne proces e, Europske unije za kontroliranje vlastitih resursa, nego e, u rješavanju situacija kada e, resursima upravljaju treće osobe, odnosno partneri. OECD, Vijeće Europe također surgirali za interveniranje u državama izvan Europske unije, države koje žele pristupiti Europske unije, ali Europska unija se ne može osloniti na te partnere izvan Europske unije. U većini država u razvoju programi se e, provode kroz nevladine organizacije ili neke donore bez jasnog plana za dubinsku analizu, evaluaciju i praćenje sa strane Europske unije. Zadnje što želimo podcrtati jest važnost stvaranja onog što mi zovemo e, jaki nacionalni e, sustav integriteta za suzbijanje korupcije. Europska unija treba aktivnije raditi na razvijanju ovakvih sustava integriteta u državama koje dobivaju e, pomoć Europske unije. Europska unija ne daje, ne pruža pomoć uvijek e, izravno, odnosno gotovo uvijek kroz partnere. Europska unija e, jako malo pomaže svojim zaposlenicima i ne postoji kvalitetna edukacija o integritetu. Europska unija bi trebala potaknuti jake lokalne sustave za kontrolu korupcije. To obuhvaća centralne vlade, ali i lokalne vlade koje treba imati više saznanja o otvorenim proračunima, o praćenju javne nabave i građani također trebaju imati mogućnost nadzora e, državnog upravljanja. To bi svakako utjecalo na ukupnu količinu sredstava. Zaključno, e, u prvoj evaluaciji možemo reći da Europska unija još uvijek zaostaje za drugim donorima kad se radi o borbi protiv korupcije. Trebamo više e, specijaliziranih e, revizija, jaču borbu protiv prijevara kako bismo dali potporu onima u državama u razvoju koji žele da se smanji razina korupcije. Zaključno, mi Europskom parlamentu dajemo sljedeće preporuke. Nadamo se da ćete pokrenuti proces razvoja strategije, da ćete Eh, objasniti koji je pristup Europske unije u borbu protiv korupcije, posebice kod razvojne pomoći za treće zemlje. Nadamo se da ćete imati sustave upravljanja i mjere za jačanje kapaciteta partnera i provedbenih agencija, a to se eh, tiče i na tijela koja provode kontrolu trenutno su, eh, se vodi rasprava o tome jesu li ovakvi napori kvalitetni i kako smanjiti rizik od korupcije. Kako se vlada, vlade mogu uh, udružiti i stvoriti zajednički pristup borbi protiv korupcije. Također treba pokrenuti proces i razviti smjernice za smanjenje rizika od korupcije. U provedbi partneri trebaju imati dovoljne kapacitete i mehanizme za minimalizaciju prijevara um, u što većem obimu. Trebamo imati i jasne planove o tome kako smanjiti rizike od korupcije i kako se efekti toga mogu pratiti i evaluirati. Bilo bi korisno imati bolje operativne smjernice i pogotovo o uvjetovanosti, posebice kad se obrađuju slučajevi korupcije. Na samom kraju želimo naglasiti da se nadimo da ćete nastaviti u vašem napretku i da ćete e, suzbiti nelegalne financijske tokove na međunarodnoj razini i da ćete dati doprinos razvijanju administracije u raznim državama u razvoju kako bismo izbjegli neplaćanje poreza i izbjegavanje plaćanja poreza. Nadamo se da ćemo kroz suradnju izbjeći manipulaciju i agresivno porezno planiranje. Hvala. Hvala obojci na ovom izvješću i na prezentacijama. Sada ćemo započeti s našom raspravom. Najprije dajem riječ gospodinu Injaciju Korau koji je naš izvjestitelj. Izvolite. Hvala predsjedavajući. Zahvaljujem se najprije dvama izvjestiteljima koji su nam danas objasnili rezultate ove studije. Zahvaljujem im na podacima koje smo od njih dobili. Želim sada razmijeniti mišljenja u vezi s jednim tekstom koji još uvijek ne postoji, zato što još uvijek nemamo glavno izvješće. Zato tu se radi o jednom prvom pristupu u odnosu na temu za koju ste rekli da je jako važna. Nama se dogodilo tijekom rasprave o nekim drugim izvješćima na primjer kod izbjegavanja plaćanja poreza i neplaćanja poreza ili tu je izvješće o financiranju za razvoj. Dakle, dogodilo nam se da smo govorili o korupciji, o trošku korupcije u državama u razvoju. E, kad vi iznosite ovakve brojke, dakle jedan, jedna, e, jedan trilijun dolara svake godine, koliko dolazi u državu u razvoju, deset Eh, ih odlazi zbog korupcije, znači da govorimo o problemu koji je ogroman i koji bi trebao biti na samom vrhu naših, našeg popisa prioriteta. Mislim da je svima jasno kako korupcija predstavlja veliku kočnicu u razvoju. Posebice ide na uštrb najsiromašnijih stanovnika to će biti nešto što ćemo naznačiti u našem mišljenju za libe. Treba ćemo se dotaći raznih tema. To je dobra prilika kako bismo počeli o tome razgovarati. Mislim da postoji čvrsta veza između transnacionalnog upravljanja korupcije i štete za okoliš. Zato što često se dogodi da kroz mehanizam korupcije um, se može naštetiti i okolišu i resursima država i na taj način se stvaraju veliki problemi u za mogućnosti i budućnosti. Kroz korupciju se financira i terorizam. To je još jedan važan aspekt. To je jedan od načina na koji mi kroz službenu razvojnu pomoć možemo dati pozitivan doprinos. Kroz e, poštivanje ekoloških kriterija mi možemo predložiti i više standarde odnosno na one što danas tražimo. Mislim da bismo trebali to staviti u samo središte programa za 2015. godinu. To su već ostali rekli. Što se tiče programskih smjernica, želim reći da bismo trebali imati dobre primjere, slijediti te primjere, posebice onih država koje su imale pozitivne rezultate u borbi protiv korupcije. Imamo neke primjere ne samo unutar Europske unije, nego i u Liberiji, na primjer, i sličnim državama. Mi možda nismo tu pri samom vrhu, ali moramo slijediti dobar primjer. Moramo vidjeti koliko su međunarodne konvencije doprinjele u borbi protiv nelegalnih financijskih tokova. Moramo vidjeti što možemo učiniti kako bismo povećali učinak tih mjera. Civilno društvo također ima važnu ulogu kroz promociju dobrog upravljanja. Moramo vidjeti i koja može biti uloga civilnog društva u stvaranju jakih demokratskih struktura. I tu se pozivam na četvrtu točku iz govora gospodina Johnsona kad je on govorio o jačanju upravljanja i jačanju kapaciteta pojedinih država s kojima mi imamo neke veze i kako možemo dati doprinos borbi protiv korupcije. Naravno, ako tu postoji volja i želja tih država da se bore protiv ovog fenomena. Mislim da bismo trebali više raditi u suradnji sa e, javnom upravom. Moramo pokušati zamrznuti ili oduzeti nelegalno stečenu imovinu do koje je došla mafija ili druge kriminalne organizacije i Europskoj uniji postoje zakoni u vezi s borbom protiv korupcije koji su jako razvijeni, ali u svakom slučaju vrlo je ambiciozno pokušati takav stav primijeniti na odnose sa trećim zemljama, zemljama u razvoju. U svakom slučaju dobro je biti ambiciozni, posebice ako se to tiče izvješća odbora LIBE koji će biti pozitivno za cijelu Europsku uniju. Moramo ojačati međunarodnu policijsku suradnju i e, poticati razmjenu informacija. Moramo poboljšati e, primjenu posebnih istražnih timova i mjera u tom pogledu moramo imati sustav zaštite svjedoka u onim državama u kojima bi moglo biti odlučno surađivati radi borbe protiv korupcije na visokoj razini. Tu postoji i e, iznevjera, e, odnosno pronevjera e, koji je problem. Vi ste govorili od 20 do 40%, dakle to su stvarno velike brojke, jer 20 do 40% izgubljenog novca zbog korupcije je stvarno brojka koja nas treba navesti na razmišljanje o mehanizmima transparentnosti kako bismo sigurali da resursi iz Europske unije koji su namijenjeni budućem razvoju ovih država um, profitiraju od sustava kontrole kako bi taj novac bio korišten za konkretne ciljeve. Imat ćemo svakako naknadno mogućnost razmjene mišljenja o specifičnom tekstu nadam se da ćemo na tom tekstu zajedno raditi. Ja vjerujem da se mi protiv korupcije možemo boriti kroz transparentnost, kroz sudjelovanje civilnog društva i kroz veću razinu odgovornosti s naše strane ili strane naših sugovornika ali i kroz e, traženje primjene vladavine prava. To je ključno pitanje na kojem bismo se trebali sredotočiti. Hvala. Okay, thank you. U redu, hvala. A sada ću dati riječ e, izvjestiteljima u sjedni. Izvjestitelj u iz Pučana nije tu, Eli Schlein iz socijaldemokrata, da naravno. Ako itko drugi iz redova Pučana bi htio nešto reći, ali evo, u redu. Sada prvo dajem riječ izvjestiteljici u sjeni Eli Schlein. Hvala, predsjedavajući. Zahvaljujem e, govornicima koji su predstavili ovako važne podatke, koji će biti jako korisni za posao koji će odraditi kolega Korao, ali i mi izvjestitelji u cijeni. Slažem se s vama, postoji jaka veza između borbe protiv korupcije i jačanje institucija. Tu je odgovornost prema građanima tu je i e, mogućnost da imamo transparentne institucije. S dobrim upravljanjem pozitivno je ovdje to što u novom okviru nakon 2015. godine, dakle u novom programu, mi ćemo imati cilj broj 16 koji je posvećen dobrom upravljanju. Ovdje imamo tri prioriteta, a to imamo borbu protiv korupcije, e, transparentnost i odgovornost. Mislim da je to važan korak naprijed. U vezi s time htjela sam pitati sljedeće. Mi znamo koliko je važno imati pokazatelje. Moramo imati mogućnost mjerenja ciljeva koji će biti definirani u novom programu. Htjela sam pitati sljedeće. Kako bismo mogli imati e, jasne i kvalitetne pokazatelje za e, dobro upravljanje, jer radi se o fenomenu koji se teško mjeru, posebice što se tiče borbe protiv korupcije. Korupcija ima težak učinak na razvoj i na pomoć, na mogućnost da se pružaju javne usluge, a to je još jedna ključna tema. Tu se stvaraju nejednakosti. Korupciju možemo definirati kao neku vrstu regresivnog poreza koji se nameće najpotrebitijima, najranjivim skupinama u stanovništvu. Zato se moramo boriti protiv toga. Vi ste se dotakli jako važne teme. Mi smo upravo o tome izglasali izvješće, odnosno rezolucije prošle, prošlog tjedna. Radi se o borbi protiv e, izbjegavanja plaćanja poreza i neplaćanja poreza. To su teme koje su usko povezane s borbom protiv korupcije. Vi ste spomenuli koliko je velik taj fenomen koji bi mogao čak e, onesposobiti djelovanje naših politika. Mi se moramo boriti protiv tog fenomena Inače ćemo jednom rukom oduzimati ono što smo dali drugom rukom. Kao što je Inacio rekao, transparentnost je jako važna. Mi smo prošli tjedan izglasali rezoluciju u kojoj smo tražili e, potpunu transparentnost u vezi sa krajnjim korisnicima. Upravo kako bismo izbjegli da e, tvrtke, paravani e, mogu sakriti novac koji dolazi od izbjegavanja plaćanja poreza. A to je novac e, koji je obično vezan uz e, kriminalne organizacije ili čak terorističke organizacije, kao što je rekao Injacio. Dakle, transparentnost je svakako najkvalitetniji protuotrov koji imamo na raspolaganju. I pitanje je sljedeće, imamo li neke međunarodne instrumente? Ja znam da imamo e, Transparency e, Initiative, ali htjela sam shvatiti koji je učinak takvih instrumenata. U cilju broj 16 govori se upravo o tome koliko su države u razvoju prisutne u ovoj raspravi koliko su dobro predstavljene. Mi tražimo da takve države budu više uključene u raspravi o um, raspravi o međunarodnim poreznim pravilima jer ne možemo razviti kvalitetne sustave suzbijanja ovakvih fenomena ako ne uključimo njihove administracije. Kao posljednje htjela sam vam se samo zahvaliti kad izvješće bude gotovo e, svakako ćemo ga predstaviti odnosno pročitati. Vrlo često postoji korupcija i kod nekih država u razvoju koje pokušavaju privući investitore. E, I privlačenje se vrši na temelju nekih dogovora s tvrtkama a onda tvrtke profitiraju, a uopće ne profitiraju takve države. To je jedna od prilika kad dolazi do korupcije. I zato mi ovdje tražimo više transparentnosti i tražimo primjenu nekih instrumenata, dakle automatizirano e, i razmjenjivanje informacija i izvješćivanje država podržava. Hvala. Hvala, Eli je jedina e, osoba koja nije izvjestiteljica u sjeni, odnosno jedina izvjestiteljica u sjeni, pa sada dajem riječ e, svim drugima, gospodin Teller. Hvala lijepa. E, hvala lijepa i na studiji koju ste pripremili i na vašem izlaganju. U svakom slučaju kad to čitam, e, onda možemo biti samo i frustrirani ove primjere koje navodite to, tu, to su primjeri koje uvijek, u koje uvijek sumnjamo, ali to ste sad stavili crno na bijelo. E, mm, kod proračuna kad se radi o tome da se e, dadu mm, smjernice i za e, korupciju, to bude žrtva, žrtvovano na stolu real politike treba surađivati sa vladama država na suzbijanju terorizma, na, na dileženju kriza i tako dalje. A onda se uvijek opet javljaju ove stvari koje pratimo, e, to jest e, da e, treba bolje suzbijati korupciju, a to se ne radi jer postoje drugi ciljevi Mm, i opet nam e, se prodaje rok za svijeću. E, trebamo li e, ponovno analizirati sigurne luke, mm, trebamo li tražiti druge metode koje bi nas bolje zaštitile od korupcije? kako bismo onda mogli koristiti konačno novac za poboljšanje situacije u tim zemljama. Da novac završi kod ljudi za kojima je namijenjen, a ne u džepovima nekolicine koji se bogate. Hvala. Hojbuk, Hojbuk ima riječ. Hvala lijepa, hvala lijepa i na ovim studijama to jest na studiji to jasno pokazuje koliko je važno da e, točno e, pratimo da taj novac e, ide u one svrhe za kojima je namijenjen. Tu nemamo nikada dovoljno ocjenjivanja i praćenja što se zaista događa s tim novcem. Mm, ne bih ponavljala što ste već rekli Mm, vi ste e, e, govorili ono što ja stvarno mislim. Ja ću e, nešto reći o nezakonitim tokovima novca i i poreza. To je povezano. Bez korupcije ne bi bilo ilegalnih tokova novca i obratno. Ti tokovi potiču korupciju u Europi imam, nismo napravili domaću zadaću kad govorimo o utaji poreza. E, to su e, često stvari koje e, su, se događaju na multinacionalnoj razini. Imamo mnogo takovih multinacionalnih kompanija koje često vrše utaju poreza. Ovdje se radi o javnom novcu ovdje ili u nekoj drugoj zemlji. Mislim da i u Europi moramo uh, bolje pratiti tu situaciju. E, transparentnost je jedna stvar, ali druga stvar je politička volja. Prioriteti e, e, su važni, treba možda ih drugačije postaviti. Koji puta se radi o tome da spojimo stvari mm, neki prioriteti se mogu možda pomaknuti, u, naročito u kriznim vremenima. E, ako imamo pomoć za razvoj e, za bilo koje područje, onda trebamo zatražiti i koherentnu politiku, trebamo tražiti e, popis prioriteta u politici. To je jedna stvar. Druga stvar je da mi zaista u Europi moramo malo bolje pripaziti, moramo e, također pozvati odgovornost zemlje članice Europske unije. Moramo e, govoriti o e, poreznim sigurnim lukama, mm, poreznim oazama. Svi znamo što se tu događa E, trebamo razmjenu informacija e, između zemalja, fiskalne informacije. E, ako to svaka zemlja zadržava za sebe, onda nećemo moći suzbijati korupciju. To mora se staviti na međunarodnu razini Mm, mm, naša poduzeća već dugo rade međunarodno na, cijelom svijetu i ako tu ne surađujemo onda e, ćemo uvijek e, trčati iza tih lopova i nikad nećemo popraviti situaciju. E, trebamo obvezna pravila za ponašanje korporacija. Onda možemo govoriti o transparentnosti kad e, budemo e, imali dovoljno političke volje za to. Hvala. Hvala. Sada Lola Sanchez. Hvala, gospodine predsjedavajući. Mi se svi slažemo da je korupcija ima negativan učinak na gospodarski razvoj, posebno u zemljama razvoju. Htjela bih se usredotočiti na razlog zašto je tome tako. Korupcija ima negativan učinak e, na dobrobit građana, a to može dovesti do problema, do nestabilnosti vlade, zato što vlade ne mogu provesti svoje programe i to onda dovodi do nezadovoljstva i e, nepovjerenja u političari i građani e, vide institucije kao izvor problema, a ne rješenja to je problem za demokraciju na kraju krajeva i za sam proces demokratizacije u tim društvima. Institucionalna korupcija također znači da gospodarsko upravljanje e, ne uspijeva i projekti se ne provode na odgovarajući način. To ima učinak e, na e, javne službe i oni koji su najranjiviji u društvu trpe. Također imamo i visoku razinu birokratizacije jer e, birokrati se biraju zato što će šutiti, a ne zato što dobro rade svoj posao. To je veoma važno kad govorimo o javnim službama. Ono što se manje često govori to je korupcija i veza sa građanskim slobodama, sloboda prosvjeda, sloboda govora, jer naravno to sve e, dovodi u neugodan položaj tu korumpiranu elitu. Mislim da je veoma važno da se gleda gospodarska struktura jer ako nemate politiku redistribucije bogatstva, onda ćete imati tu privilegiranu gospodarsku elitu koja će se preleti u politički dio života i e, utjecati na politiku, a ne možete očekivati da će se ljudi uključiti u politiku ako ne mogu Mm, iz dana u dan e, svoje dnevne potrebe zadovoljavati. Znači ako nemamo e, poštenu raspodjelu bogatstva, onda ništa neće funkcionirati. Što Europska unija može učiniti? Mi e, nužno ne smatramo da je uvjetovanost dobra politika zato što to opet škodi onim koji su najranjiviji zemlje kao što su Španjolska i tako dalje nisu uvijek dobile sredstva, mada je korupcija postojala. Ali ipak vidimo da su europska sredstva, sredstva iz europskih fondova potakla razvoju Španjolskoj. Znači moramo biti otvoreni, posebno u svojoj trgovinskoj politici. Mnogo puta postoje te veze između trgovine, politike i tih elita koje su na vlasti u zemljama razvoju. Kada vidimo te sporazume, koje su potpisani nismo uopće razmotrili e, problem korupcije. A s druge strane dobili smo resurse za europske kompanije. Moramo vidjeti tko se u EU može okoristiti korupcijom iz trećih zemalja. I naša poduzeća koja e, koriste treće zemlje kako bi izbjegavala i utajivala porez. Dakle, cinično je da se ovaj problem razmatra samo sa stanovišta razvoja i odbora za razvoja, da se to ne razmatra u odboru Inter za, Inter za trgovinu i mislim da je to nešto što mi moramo naglasiti u svom izvješću, to je jedna nedosljednost. I bilo bi dobro vidjeti prijedlog da Europska unija eh, potakne eh, nezavisnost i transparentnost u pravosudnom sustavu u tim zemljama u razvojima jer to je ključno za borbu protiv korupcije. Okay, Gospodin Neuser, izvolite, sljedeći govornik. Ja, <clears throat> vielen Dank von meiner Seite auch an... Hvala lijepa. Hvala lijepa našim izlagateljima. To je vrlo važna tema. Ja bih sada načelno rekao da ne bismo trebali voditi raspravu po motu s jedne strane je ovdje Evropska unija, a a s druge strane su zemlje u razvoju koje su korumpirane. E, moramo stvari rasvijetliti. U godini dana imamo otprilike milijardu eura koji se gube utajom poreza, e, radom na crno i tako dalje. To su u EU prostoru e, tisuću mnoge milijarde eura ako e, govorimo o perspektivi za Europu i za ljude, e, e, građani žele problem, da se taj problem riješi. Bez toga kao Evropska unija nemamo perspektivu. Osim toga, novac od poreza koji se daje e, s dobrom namjerom u zemlje u razvoju, taj novac treba kontrolirati, to treba biti transparentno i mi znamo da gotovo svugdje imamo kršenje propisa. Mm, koje mogućnosti imamo kao Europska unija? E, vi ste dali niz preporuka za djelovanje komisiji, ali te preporuke za djelovanje E, ja, nisu mi baš konkretne. E, moramo pojačati kontrolu korupcije, trebamo imati stručnjake. To je konkretno. Konkretno je da imamo sustav e, zviždača, nekakav takav sustav. Moramo imati sustav upravljanja rizikom korupcije E, također mislim da e, moramo suzbijati korupciju iz toga jer to e, o tome ovisi dostojanstvo građana u zemljama u razvoju, a i stabilnost tih zemalja. Uz korupciju ne možemo suzbijati ekstremno siromaštvo vjerodostojnost država tih država treba ponovno uspostaviti. Zapravo te države se moraju potruditi da budu opet vjerodostojne. E, uvijek nam se ponovno predbacuje da e, kroz potporu proračuna korupcija postaje lakša da, to, da nemamo dobre instrumente za borbu protiv i otkrivanje korupcije e, da smo previše popustljivi kad dajemo novac a htio bih e, nešto e, saznati i o ulozi kritičnog tiska u tim zemljama to bi bio jedan instrument kojim se može otkrivati korupcija u Europi e, e, imamo korupciju, ali imamo i vrlo budan tisak medije koji pomažu u otkrivanju korupcije. E, koliko nevladine organizacije mogu igrati tu ulogu u zemljama u razviju. Isto tako i stabilno i dobro organizirano pravosuđe u tim zemlja e, bi e, bio dobar početak za suzbijanje korupcije u tim zemljama. Hvala. <clears throat> Thank you too. Hvala, još imam e, dva govornika. Prvo dajem riječ Charlesu Gerensu. Merci, deux questions et... <clears throat> Dva pitanja i jedan komentar. E, uvjetovanost, prvo pitanje. Uvjetovanost se prakticira e, dosta dobro. E, gledamo kako se ponašaju primatelji pomoći. Drugi partneri su manje rigorozni i nemaju nikakve uvjetovanosti kako možemo doći do borbe protiv e, korupcije e, u zemlji partnerom koji je opet partner drugih zemalja koji potiču, e, potiču korupciju. Tu imate dihotomiju u ponašanju tih zemalja. Što kažete na ponašanje tih zemalja? a i o ponašanju Europske unije u tom smislu. E, dajemo e, zajam e, nekoj zemlji, ta zemlja dobije prava i iskorištavanja nečega, to je čista korupcija. Mm, mi smo bili jako dosta strogi u tom pogledu. Imamo jedan komentar E, e, mi vjerujemo u Europi e, kad imamo jedan prag razvoja da možemo se odmah nametnuti našim partnerima. A mi smo se borili desecima godina da dođemo do određenog standarda razvoja, nivoa razvoja. A koje onda automatski očekujemo od partnera? Mislim da je to jedan dugi put i tu nema kratica Mm, tu moramo imati strateški pristup sa svakim partnerom. E, treće, e, korupcija i e, porezni sustav. Porezni sustav mora funkcionirati E, recimo am, am, Amerikanci e, kogod ima e, američko državljanstvo mora predati poreznu prijavu svake godine poreznoj upravi u SAD-u. Ne bi li to bio lijek i za nas? Naravno to ne bi dokinulo u dakle to bi bilo dobro E, da to zahtjevamo e, i od država članica i od naših partnera. E, pa onda ne bi bilo više toliko utaja poreza. Mreža bi bila mnogo gušća, mreža koja hvata ljude koji izbjegavaju plaćanje poreza. Okay, thank you. And, uh, Mrs. Hvala i sada naša posljednja govornica, gospođa Hautala. Hvala gospodine predsjedavajući i drago mi je da smo vidjeli rezultate ove studije i hvala Bogu korupcija više nije tabu tema u raspravi o razvoju, a što jednom je bio slučaj prije nekoliko godina. Ali Isto tako je jasno da korupcija postoji u Europskoj uniji. Ne smijemo tu imati iluzija i zato je Europska komisija prošle godine osmislila izvješće o borbi protiv korupcije u Europskoj uniji koje je veoma važan element. Ono što je veoma važno je da mi kao Europska unija ne koristimo instrumente koji su na raspolaganju u dovoljnoj mjeri kako bismo se borili protiv korupcije i u izvješću je to navedeno. Mislim da moramo jako ozbiljno uzeti k srcu ono e, što stoji u definiciji e, proračunske potpore. Znači radi se o sporazumima o dobrom upravljanju jer to upravo stoji u dokumentu Europske komisije kada je taj konsenzus e, usvojen 2012. Neovisno o tome radili se o općem ili sektorskom, sektorskoj podršci iz proračuna mora ovisiti o tim e, ugovorima o dobrom upravljanju. Sa komisijom trebamo raspravljati o primjerima dobre prakse korištenja proračunske potpore za poticanje dobrog upravljanja i borbe protiv korupcije, zato što mislim da u našim zemljama partnerima suradnja i koordinacija sa drugim donatorima je ključna u tom smislu i kada god Europska unija jest važan donator, što često je slučaj, onda bi Europska unija trebala e, imati vodeću ulogu u toj borbi protiv korupcije koristeći kao alat e, upravo e, proračunsku potporu. Sadašnji predsjednik OECD-a DAC je pokrenuo jednu inicijativu Porezni inspektori bez granica Mislim da će to postati jako popularno u suradnji na planu razvoja i mislim da imamo dovoljno stručnih znanja u zemljama članicama i u komisiji kako bismo podržali e, te, na ta da se izgrade kapacitete na taj način što ćemo uputiti svoje stručnjake. Inicijative za veću transparentnost su zaista od ključne uloge. Ponekad se pitam bilo bi, li bilo moguće da Europska unija preuzme inicijativu da proširi postojeće inicijative primjerice za industrije vađenja rude i nafte i tako dalje za e, pravično korištenje tih tih e, resursa ne radi se samo o rudama radi se i o krivolovu radi se i o ilegalnom e, ilegalnoj sjeći drva prelovu riba, znači ima puno stvari, e, puno elemenata gdje se možemo boriti, još uvijek možemo boriti protiv e, korupcije i ilegalnog tijeka kapitala. Također ovo pitanje otvorene pomoći Europska komisija je zaista uznapredovala na tom putu, nadam se da nisam u krivu, ali možemo još više toga učiniti. Osim objavljivanja svih detalja pomoći koju pruža Europska unija, mogli bismo također osmisliti neki, e, neko crveno dugme gdje bi ljudi mogli nas alarmirati o nekakvoj korupciji. To je Finska nedavno uvela. Znači svako može na jednostavan način e, prijaviti e, svaku sumnju da je došlo do zloporabe pomoći. To se može naravno učiniti i sa stanovišta prihvatiti, prih, onog koji prima pomoć u trećim zemljama. E, što se tiče državnih poduzeća, to je također veoma važno. Kad pogledam što se događa u tim zemljama, gdje god imamo tu e, snažnu, čvrstu i neprozirnu administraciju gdje imamo to vlasništvo nad e, imovinom od strane države, imamo taj zatvoreni krug administracije državne i moramo razmotriti što radi OECD vezano za državno upravljanje državnom imovinom, državnim poduzećima. Evropska unija bi mogla podržati te inicijative više nego što to čini sada. I na kraju e, e, veoma je važno imati kritične medije i imamo tu tužnu priču iz zemlje koja nije baš zemlja u razvoju, dakle radi se Azerbajdžanu. Jedan od političkih e, zatvorenika, gospođa Hatidža Zmajlova je upravo e, bila osuđena zato što je javno objavila neke informacije i tvrdnje o e, jednom slučaju koji uključuje predsjednike njegovu obitelj i korupciju, a s druge strane imamo kompaniju koja E, je aktivna u Švedskoj i u Finskoj na planu telekomunikacije. Dakle, mi nismo naivni, mi nismo slijepi, ne prihvaćamo simulirane reforme. E, reforme moraju biti stvarne i ako hoćemo, zaista možemo kontrolirati te reforme koje želimo potaknuti kako bi naša pomoć zaista mogla doći do onih ljudi kojima treba pomoći i da se to nekako globalno, globalno dobrobit potpomogne. Mm, hvala. A sada e, se obraćam komisiji. Želi li komisija? E, molim vas da se predstavite ako uzimate riječ. Dobar dan, hvala što ste nam dali mogućnost e, da iznesemo svoj stav. Ja sam Suzan Vila, ja sam VD šefa odjela e, za e, razvojnu pomoć e, u glavnoj upravi za razvoj. Tu je sa mnom i kolegica iz Ureda za borbu protiv korupcije. Zbog, mi smatramo da je zaista cijena korupcije i neučinkovitog upravljanja sredstvima vrlo visoka. Mi trebamo pomoć kako bismo i podršku kako bi se postigao drživi rast na dobrobit građana. Europska komisija već godinama potiče zemlje i regionalne regionalna tijela kako bi se potaklo, potakao nadzor nad javnim financijama, javnim nabavom i tako dalje. I podržavamo inicijativu iz našeg akcijskog plana za borbu protiv uh, utaje poreza, izbjegavanja plaćanja poreza kako bismo pomogli zemljama u razvoju da izgrade učinkoviti transparentni porezni sustav kako bi mogli prikupiti više prihoda i kako bi se borili protiv utaje poreza. Komisija podržava internacionalna nastojanja da se ograniči utaja poreza, izbjegavanje plaćanja poreza i to će biti veoma važna tema na ovoj konferenciji u Adisa Bebi. Mi očekujemo da će se u tekstu to također naglasiti kako bi se potakla reforma sustava oporezivanja u zemljama u razvoju, posebno sa stanovišta međunarodnih e, poreznih pitanja. Imamo odličan dokument, e, prikupi više poreza, potroši ih bolje, gdje se detaljno i na dobar način iznose naši stavovi. Komisija e, se također slaže da je izgradnja kapaciteta veoma važna, jer to veoma važno za boru protiv e, korupcije kroz cijeli niz projekata i međunarodnih politika, reforma, političke javne uprave, upravljanja javnim financijama, boru protiv međunarodnog kriminala, izgradnja kapaciteta u pravosudnim tijelima i u onim tijelima kao što su recimo komisije za boru protiv korupcije reforma sektora sigurnosti, civilnog društva, mediji koji će pratiti situaciju, ukazivati na negativnosti, važna je tu i uloga parlamenta. Konkretni primjeri su također važan instrument u podršci e, tim reformama za borbu protiv korupcije u zemljama partnerima i imamo taj desk koji vodi Transparency International. Mi to sve podržavamo u ovim pregovorima o e, održivim razvojnim ciljevima nakon 2015. mi ćemo se zalagati za e, jasne ciljeve koji će omogućiti provedbu odgovarajućeg pravosudnog okvira i nacionalnih politika koji će smanjiti korupciju. To će biti cilj broj 16 u skladu sa e, UN-ovom konvencijom za borbu protiv korupcije. Taj cilj bi trebao biti osnova za naš pristup u budućnosti. Hvala. Želi li još netko iz komisije nešto reći? Ne, to je to. Ah, da, evo vidim. Molim da se također predstavite. E, hvala. Gospodine predsjedavajući, ja sam Žil Bele, ja sam zamjenik šefa odjela u odjelu za organizirani kriminal u glavnoj upravi za unutarnje poslove. Dakle, to je, to je upravo tu gdje se mi borimo protiv korupcije i Unija ima jedan sveobuhvatni pristup, politički pristup za promicanje integriteta i borbe protiv korupcije kroz pravosudni okvir, kroz suradnju na tom planu sa zemljama članicama i na planu vanjske politike. Što, nastavno na izvješće i rezoluciju o Krimu, imamo dvije stvari koje hoćemo naglasiti u odgovoru na neke od komentara koje smo čuli ovdje na odboru. Jedan se odnosi na trgovinsku politiku, a drugi se odnosi na proračunsko i financijsko upravljanje resursima Europske unije. Što se tiče trgovinske politike koja je preporuka 55 odbora Krim Dakle, postoji snažna veza između trgovinske politike i borbe protiv korupcije. I taj se odbor dogovo, složio da je to upravo ključni element. Korupcija, a posebno e, podmičivanje predstavljaju narušavanje e, tržišnog natjecanja i kako bi se stvorili isti uvjeti za sve, naše trgovinske partneri trebaju primjenjivati iste visoke standarde borbe protiv korupcije. Trgovinska politika Unije već doprinosi borbi protiv korupcije na taj način da je pojačala, povećala transparentnost e, javne nabave i carinskih postupaka. Mada postoje još e, neki relevantni slučajevi u zemljama o razvoju, ipak je jasno da bespovratna sredstva Europske unije i općeniti sustav e, tog preferencijalnog tretmana pokazuju da primjena međunarodnih konvencija koje se odnose na dobro upravljanje, posebito konvencija UN-a za borbu protiv korupciju, UNKAK, je ključna tu. Znači postoji snažna veza koja je uspostavljena između primjene tih međunarodnih konvencija za borbu protiv korupcije i preferencijalnog eh, tretmana u trgovinskom smislu. Trgovinski sporazumi se također mogu koristiti kao za borbu, protiv korupcije. Naši kolege u glavnoj upravi za trgovinu, trade, rade na novoj komunikaciji, na novom političkom dokumentu o budućoj trgovinskoj strategiji koji će se e, primjenjivati od sada dalje. I namjera je da se ispregovaraju odredbe u budućim e, trgovinskim sporazumima za borbu protiv e, korupcije. Povjerenica Malstrom je jučer naglasila upravo ovu točku u e, svom obraćanju odboru ITRE. Naravno, tu će trebati biti daljnjih rasprava ovim mjesecima koji su pred nama, uključujući sa Europskim parlamentom. Elementi koji povezuju trgovinsku politiku sa borbom protiv korupcije kao što vidimo iz e, ove, e, ovog sustava preferenc, preferencijalnog tretmana gdje imamo automatski preferencijalni status pokazuju da je zaista tomu take. Ali što se tiče borbe protiv organiziranog kriminala, to je dio e, sporazuma o pridruživanju koji su nedavno potpisani. Znači ne radi se samo o trgovinskim sporazumima, to je primjerice slučaj sa nedavno potpisanim sporazumom e, sa Ukrajinom. To je e, sporazum o pridruživanju sa Ukrajinom, radi se o člancima 3 i 14 tog sporazuma i to bi mogao biti jedan element koji možemo uzeti u obzir kao dio post kotonovskog okvira. I posljednja stvar koju hoću naglasiti je da se usredotočim na jedan od e, aspekata rezolucije odbora Krim, točka 19 e, gdje se govori o e, isključivanju onih poduzeća koje su bila, se bavila korupcijom koje više ne mogu sudjelovati u javne nabavi u Europskoj uniji. Znači pa radi se o javnoj nabavi koncesijama i komisija je tu predložila reviziju i poboljšanje ovog sustava ranog prepoznavanja i isključenja kako bi se zaštitili financijski interesi Europske unije. Ono što je veoma pozitivno u svemu tome jest da politički sporazum o kompromisnom tekstu je postignut 29. lipnja, a formalni sporazum e, će uslijediti kasnije tijekom ove godine i već od 1. siječnja 2016. bi se to moglo početi primjenjivati. To je veoma važna stvar u smislu toga da naša javna nabava e, postane e, osigurana od korupcije. Eto, to je, to je bilo to. Hvala gospodine predsjedavajući. Hvala. A sada dajem riječ našim stručnicima kako bi oni dali neke zaključne primjedbe. Molim da budete kratki. Mislim da će biti vrlo teško da dademo kratak zaključak nakon ovoga. E, možda da naglasimo nekoliko zadnjih stvari koje su spomenute. Mi smo naglasili u izvještaju da Europska unija i komisija imaju vrlo dobre e, karakteristike koji e, druga tijela nemaju. Trgovina povezana sa sigurnošću, vanjskom politikom i drugim elementima, to nijedan drugi akter ne može učiniti a vi ste e, sada stvorili bolji pristup e, vladama u tim e, područjima. To je vrlo dobro. Ono što kažemo u izvještaju je da smo još tek na početku u stvari ne vidimo mnogo takove koherentnosti u politikama nije se mnogo naučilo iz eksperimenata sa korupcijom. Isto tako proširenje Evropske unije nas nije dosta toga naučilo. Nismo to prenijeli u razvoj pomoći. nije to lako provesti, to je su vrlo različite zemlje, ali ovo nakršno učenje unutar organizacije je važno. E, e, pokazatelji su jako važni. Mm, mi vrlo često nas pitaju nešto o, o pokazateljima, o indikatorima. U sadašnjem trenutku e, komisija koristi već poznate mjere koje nam daje Svjetska banka, Transparency International i druge organizacije. Ako e, e, spoznamo da ne možemo imati jedan pokazatelj za razne tipove korupcije, ako e, identificiramo tipove korupcije, zatim programe i tako dalje, onda možemo ići na druga područja i koristiti specifične instrumente. Imate eurobarometar i afrobarometar. E, to je dezagregirana informacija. Ona nam daje mm, bolju platformu za praćenje reformi i za praćenje korupcije. E, mm, pomoć i uvjetovanost je spomenuta od nekoliko govornika. E, naravno, Evropska unija mora prakticirati uvjetovanost E, ne može trpjeti e, loše postupanje sa sredstvima program e, susjedstva ovaj načelo more for more više za više to bi se moglo primijeniti i u drugim zemljama u razvoju specificirati uvjetovanost nije sama po sebi strategija imamo razne tipove pomoći na nivou državnog proračuna. Ne znamo iz literature da li to funkcionira i da li e, kako ili da, da li uopće funkcionira. Trebamo imati e, operativne smjernice za osoblje Europske unije u cijelom svijetu. To bi bilo vrlo korisno. Evo da ću riječ kolegi. Nakon e, što smo govorili o e, spajanju raznih metoda uvjetovatnosti, e, naročito u, zemlja, u zemljama gdje akteri nisu toliko strogi što se tiče uvjetovanosti. Uh, ovo je jedna anegdota, ali je istinita. U, u, na području velikih jezera su se sastali donatori da, da imaju kolektivni uh, skup o korupciji i tu je izbio skandal uh, o korupciji. A akcija donatora je bila da će povući novac o donacije onda je vlada e, rekla e, da recite nam koliko kako bismo mogli ići drugim korisnicima po e, rangiranju Mudija koja oni su bili jako zabrinuti rekli su da će poduzeti reforme i to je onda saslušano. Lekcija od toga jeste da nije tako lako sa donatorima da, da se vrše e, pritisak na e, vlade jer ima i drugih donatara. Mm, moramo govoriti o reputaciji zemalja, o trgovinskim uvjetima koji mogu biti efikasnije instrumenti. E, također sam htio nešto reći o nešto o hipokrizi, o tome da očekujemo da će zemlje u razvoju doseći standard Europske unije E, jer znamo da i u Europskoj uniji postoji korupcija. Zašto bismo onda pretpostavili da svaki euro koji ide u zemlje u razvoju da, neće, da se neće izgubiti ni cent kad i u našoj vlastitoj kući novac nestaje. To nije e, realistično. E, to, vrlo je to teško reći koliko je korupcije prihvatljivo a kad se e, e, e, to uspoređuje sa utjecajem na razvoj imamo li neki nivo korupcije koji se može prihvatiti gdje je taj prag mislim da i o tome treba raspravljati hvala lijepa hvala obojci hvala vam svima na ovoj zanimljivoj razmjeni mišljenja E, mm, e, e, vodeći odbor Libe još nije po, potvrdio neke datume pa nemamo još vrijeme za amandmane. Sljedeća točka dnevna reda je humanitarna kriza u Južnom Sudanu. To je vrlo aktualna tema četvrta obljetnica nezavisnosti Sudana, a mi imamo nasilje e, koje je dovelo do bijega pola milijuna Sudanaca, većina njih djeca su pobjegli u susjedne zemlje. 2,75 e, e, milijuna stanovnika, gotovo četvrtina stanovnika E, će e, e, biti u izbjeglištvu do kraja godine. To je procjena u ENA. Događaju se strašna kršenja međunarodnog prava u Sudanu. Ovo je strašno alarmantna situacija i Molim vas, e, govornici, molim, dođite ovamo za stol. Oprostite, nisam vas pozvao, bio sam prebrz. Well, <laughs> now, now we can, we can start uh, again. Možemo početi iznova. Drago mi je što mogu pozdraviti naše uvažene e, goste, govornike u našem odboru. E, Jean-Louis de Prover iz e, opće uprave ECO, gospođa Choice Luma, e, iz svjetskog programa za hranu gospođa Loyla Dieters E, iz UNICEF-a i, i, gospodin Oskar Mundija iz UNHCR-a. Prvi govornik će biti gospodin De Brover. Nadam se da ćete ograničiti prezentaciju na 5 do 7 minuta. E, jer nemamo mnogo vremena, znam da to nije puno vremena, ali evo tako stvari stoje. E, dame i gospodo, dobar dan. E, predsjedniče. Danas je 14. E, srpnja pa ću e, govoriti i na francuskom. To bilo da je to na francuskom ili engleskom govorit ćemo o strašno opasnoj humanitarnoj situaciji E, gospodine predsjedniče, zahvaljujem na vašem uvjetu e, uvodu e, kriza u Južnom Sudanu koja je na nivou tri hjerarhije kriza je najozbiljnija humanitarna kriza danas u svijetu. Otprilike 1 milijun 600 tisuća ljudi su unut, raseljeni Eh, u susjednim zemljama 160 eh, eh, tisuća ljudi živi, žive u zaštićenim zonama u bazama Ujedinjenih naroda. Mm, ova kriza poprima sve više regionalni karakter i destabilizira susjedne zemlje jer Eh, imamo sve veće tokove izbjeglica i eh, raseljenih lica. Eh, gospodin Stiljanidis, mm, povjerenik Stiljanidis je prije šest tjedana boravio u Južnom Sudanu i mm, prošao je kroz Etiopiju. Donio je nekoliko jasnih poruka koje je ponovio u, u izjavama za tisak koje onda ponovila i gospođa Mogherini. Poruke su precizne i jasne, to su poruke solidarnosti sa stanovništvom Južnog Sudana u njihovoj patnji spoznaja te krize i podrška humanitarnim organizacijama i osoblju koji rade u ekstremno opasnim uvjetima, zahtjevnim uvjetima. Od prosinca 2013. 30 članova osoblja su poginuli mm, e, e, skladišta deset, deset humanitarnih organizacija su uništeni, uništena ili, ili pokradena. Evo to vam pokazuje u kojim uvjetima rade humanitarne organizacije u tim zemljama. Gospodin Stiljanidis je također potrtao da situacija je neodrživa E, dugoročno neodrživa e, e, iz dvaju razloga. U prvom redu zbog političkih uzroka suočeni smo sa humanitarnim posljedicama sukobe između ljudi i između klanova koji se bore za prevlast i privilegije i koji e, pokazuju potpuni e, prezir bez obzira na to što govore e, potpuni prezir prema patnjama naroda za, za čiju su dobrobit zapravo zaduženi istovremeno trebamo se podsjetiti da da je i oporba odgovorna za tu situaciju. E, situacija je neodrživa i zbog napora koji e, e, međunarodna humanitarna zajednica mora poduzeti. Govornici koji će slijediti iza mene će e, nam reći nešto o velikim potrebama pomoći. E, sve je teže za donatore da odgovore na ova očekivanja. E, a također znamo vrlo dobro u ovom odboru da se ove humanitarne krize množe. To su humanitarne krize bez presedana. E, gospodin e, Stilan Des je supredsjedao 16. E, libnja sa smo objavljamo u Ženevi jednom zasjedanju gdje se je gdje se poziva donatore da dadu pomoć došlo je do obećanja 240 milijuna eura. E, to nije e, mala svoda, ali je potpuno nedovoljna za pokriće potreba do kraja ove godine. Ja sam, gospodine predsjedniče, prije što dadem riječ kolegama, e, želim reći koliko je strašno nasilje u ovim sukovima E, a sada ću govoriti e, u engleski. 172 e, žene i djevojka su oteti kidnapirani. Imamo skupna silovanja, imamo mučenja žena i djevojka, neke su spaljene u nekoliko sela Eh, najprije su silovane, a onda su ubijene. Eh, ovo je izvadak izvješća eh, misije Ujedinjenih naroda Flash Human Rights od 29. lipnja. Svjedočanstva dolaze od preživjelih nakon napada vladinih snaga u državi Unity u, u rezoluciji iz lipnja se govori o ratnim e, e, o postoji opravdana e, sumnja da se počinjaju ratni zločini i zločini protiv čovječanstva. To rade vladine snage. Ista rezolucija se referira, referira na etničko čišćenje u ovom sukobu imali e, rješenje na e, obzoru. E, mm, mm, često kažemo da je kriza humanitarna, a rješenje političko. Ovdje se radi o spektakularnom pogoršanju gospodarstvenih prilika u Južnom Sudanu. On, Južni je Sudan na rubu bankrota Ovdje ću se zaustaviti i e, zahvaliti ću odboru što je organizirao ovaj panel. Ako je to kriza koju ne možemo zaboraviti u našim moralnim odgovornostima, e, onda je to danas, onda je to Južni Sudan. Ne smijemo ga zaboraviti. Hvala. Hvala lijepa. Sljedeći e, govornik je gospođa Luma. Izvolite. Hvala, predsjedavajući dame i gospodo, dobar dan. Južni Sudan je na najgoroj razini sigurnosti hrane od neovisnosti. Prema nedavnim analizama pokazuje se da 40% od 4,6 milijuna stanovništva e, su e, neishranjeni i očekuje se akutna neishranjenost sljedećih šest mjeseci. Jedan od šest e, sudanske djece E, suočen je sa neishranjenošću. Pet od deset država imaju akutnu podhranjenost e, među e, mladeži. Situacija obuhvaća tešku situaciju zbog nedovoljnih prihoda od nafte. Cijene hrane se povećavaju i teška je opskrba robom i to je dodatan problem za siromašne stanovnike. Nedavno je došlo do eskalacije e, nasilja u e, državi Unity i sigurnost hrane je ugrožena. Deseci tisuća osoba je e, trenutno raseljeno. Mnogo više ljudi izgubilo je život, a za mnoge druge osobe život je uništen. Ovo nam pokazuje koliko je nasilja došlo za vrijeme e, e, sezone sadnje. Mnogi ljudi neće moći sudjelovati u sadnji i zbog toga neće biti ni uroda. Vidjet ćemo kako će se situacija razvijati. Zbog ovih kompleksnih događaja i nesigurnosti hrane, mi smo učinili sve što smo mogli kako bismo pomogli pogođenom stanovništvu. U područjima koje su pogođena um, ovim uh, sukobima. Svjetski program za hranu je 2014. godine uspostavio mehanizam za pomoć. Kroz ovaj mehanizam uh, hrana i ljekovi su poslani u udaljene lokacije. To su učinili naši e, mobilni timovi koji su pošiljku prenijeli na ugroženo područje. Naši partneri imaju 27 mobilnih timova koji pomažu na 90 lokacija. Učinak krize nije ograničen samo na Gornji Nil i druge dvije države, nego vidimo i smanjenje sigurnosti, nedostatak e, usluga i pothranjenost čak i u područjima gdje postoji relativan mir i sigurnost. Ovdje svjetski program za hranu daje pomoć kako bi riješio problem s hranom i u nekim zajednicama se povećava otpornost na te probleme. UNICEF i VPF su u sedmom mjesecu 2014. godine počeli rješavati visoku razinu podhranjenosti u toj državi. Rezultat je bio veće pokriće e, područja koje su obuhvaćene tretmanom protiv e, podhranjenosti. E, VPF je pokušao dovesti što više hrane, vouchera onima koji su najpotrebitiji i žive u najgorim uvjetima. E, VPF, e, VFP je pomogao dvije, dva, dvama milijunima osoba u 2014. godini a uključila se i Europska komisija. To je bilo od velike pomoći i zato sam e, zahvalna na pomoći. Međutim, sve više imamo izazova. Nedavno je došlo do eskalacije sukoba i zato smo limitirani u pristupu najpotrebitima koji su uključeni u konflikt. E, ponekad ne, sam, ne, daje, ne daju nam pristup tim područjima ili ponekad je pristup vrlo težak i opasan. E, imamo pristup e, kojem ne želimo nikome nauditi i u ovim područjima želimo osigurati sigurnost e, i sigurni primitak pomoći sa strane onih koje trebaju. Same zajednice nam kažu ponekad da ne odemo u neko područje jer je ono preopasno. Naš pristup je bio zajedno sa humanitarnom zajednicom. U nekim mjestima je to uključivalo i distribuciju paketa za preživljavanje gdje smo imali tablete za pročišćavanje vode, komarnike, potrebu za pecanje, potrebnu opremu za pecanje i sve što je potrebno za određeno razdoblje za preživljavanje. E, nesigurnost se širi na države koje su prethodno bile stabilne. Zato je prijevoz robe u Južnom Sudanu sve veći izazov nemamo više sigurne koridore koje omogućavaju sigurnu isporuku robe unutar države. Došlo je i do pljačke nedavno kad kamioni sa humanitarnom pomoći i drugom robom prolaze kroz ugroženo područje. Rezultat je bio trenutna suspenzija e, isporuka pošiljaka. Prijevoz hrane u koridorima također je sve opasniji zato što barže moraju prolaziti kroz područja koje su pod kontrolom raznih oružanih skupina. E, kontrola za obje strane je fragmentirana. Mi sada koristimo e, u misiju Ujedinjenih naroda kako bismo dali sigurnost, e, pružali sigurnost onima koje vrše prijevoz riječnim putem. Eh, otežano je kretanje robe. 6% države svake godine postaje nepristupačan 6 mjeseci za vrijeme eh, kišnog perioda. Eh, koridor kroz koji se kamioni mogu provući kroz zemlju postaje sve uži. Svjetski program za hranu je djelovao na raznim lokacijama. Ipak nismo uspjeli Eh, zbog nesigurnosti i nedostatka resursa dovršiti naš posao. Vidimo povećanu razinu eh, pljački eh, zbog povećane razine sukoba. Smanjenje troškova bi bilo potrebno, ipak na nekim lokacijama bit će potrebna isporuka zračnim putem kako bismo pomogli najočajnijima. E, svjetski program za hranu imao je 2015. godine problema sa limitiranim resursima. E, bez obzira na to što je bilo mnogo e, osoba koje su trebali našu pomoć, trebali smo i smanjiti i neke, neka djelovanja. I idući mjesec ćemo pomoći izbjeglicama kroz pomoć u obliku prehrambenih proizvoda treba, neke zajednice trebaju veliku pomoć, a ponekad mi trebamo samo racije, samo dva ili tri mjeseca e, kad se od nas očekuje da tamo odemo svaki mjesec. Samo u najkritičnim situacijama mi trebamo 183 milijuna sljedećih nekoliko mjeseci. Bez tih resursa mm, nećemo moći donijeti dodatne mjere. To znači da će jedan dio stanovništva koji jako treba hranu neće doći do te hrane. Bez obzira na frustraciju i nedostatak političkog napredovanja kako bi se došlo do kraja konflikta, ljudi u Južnom Sudanu trebaju podršku međunarodne zajednice. Svjetski program za hranu će i dalje učiniti sve što je u njegovoj mogućnosti kako bi pomagao e, najslabijima. Mi smo dobili izvješće Europske komisije i država članica i mnogo cijenimo vaše partnerstvo ne samo zbog financijske potpore nego zbog kolektivnog nastojanja da se nastavi s humanitarnom pomoći i da se općenito pomaže onima kojima je to potrebno. Hvala, gospođo Luma. Sljedeći govornik, gospodin Peters. Izvolite. Dobar dan, gospođa Peters. Zahvaljujem predsjedavajući, poštovani kolege i kolegice e, iz e, Europske e, službe za vanjsko djelovanje iz opće uprave DV i EFKO. Poštovani kolege i kolegice, danas govorim u ime kolega koji su u Južnom Sudanu. Neću govoriti koristiti slajdove zato što nemam dovoljno vremena. Kao prvo u ime e, ureda u Južnom Sudanu, ureda UNICEF-a, želim posebno zahvaliti Europskoj uniji, posebice opću upravi DEVKO zbog velike potpore koju smo dobili proteklih godina. 15 Opća uprava EKO, prosite, dakle 15 milijuna je potpora koju smo dobili Zahvaljujući toj potpori postigli smo mnogo za mnoge živote mladih ljudi i djece. Danas imamo opću potporu e, donora pomoću koje smo spasili život 63 tisuće djece e, koje više nisu pothranjena. E, cijepili smo 2,6 milijuna djece protiv dječje paralize i ona su se vratila u školu. Ipak, unatoč tim velikim dostignućima, postoje još uvijek problemi. Budućnost djece u Južnom Sudanu je prilično mračna. Prije nekoliko dana smo slavili četvrtogodišnjicu neovisnosti među djecom Južnog Sudana. Unutar četiri godine došlo je do teških kršenja prava djece. Došlo je do brutalnih ubijanja kolege iz opće uprave su to spomenuli, došlo je do ubijanja žena i djece, mladih djevojaka. E, to mora prestati. Međunarodna zajednica mora mobilizirati ljude i resurse kako bi se zaustavila ova brutalna praksa. Međunarodna zajednica mora također mobilizirati i spojiti e, se svoje mogućnosti kako bi nam omogućila da pratimo teško kršenje ljudskih prava i kako bismo mogli omogućiti pružanje temeljnih usluga. Danas kolegica iz Svjetskog programa za hranu je rekla da mi nemamo dovoljno sredstava trebamo partnere kako bismo zajedno shvatili kako pronaći nove načine financiranja. Moramo također i e, gledati na odgovor. Odgovor mora biti razvoj mora biti puno opširniji nego humanitarni proračun i humanitarna pomoć. Mi moramo ojačati naš odgovor, ali također dati potporu svim onim djelovanjima koje će nam omogućiti i korisno e, i kvalitetno korištenje e, humanitarnih sredstava. Još nekoliko sugestija o tome kako dalje. Željeli bismo vidjeti više napora moramo poboljšati program za borbu protiv podhranjenosti koji je e, proveden zajedno s svjetskim programom za hranu i sa međunarodnim partnerima. Željeli bismo vidjeli kako možemo djecu vratiti u školu. To bi se trebalo također uključiti u naš program stvaranja mira koji je financirala Europska unija, ali financirali su i drugi donatori. Evo, Zaključujem time. Hvala. E, vi ste iskoristili vrijeme na raspolaganju, dakle sada je gospodin Mundija, posljednji govornik, izvolite. Hvala, gospodine predstavajući, dame i gospodo, zahvaljujem na ovoj mogućnosti da vam se danas obratim moj je posao vrlo jednostavan jer ja sada govorim nakon tri prethodnika koji su već sve rekli. Ja ću govoriti o regionalnoj dimenziji ove krize. Mislim da ste vi danas popodne prvenstveno čuli koja je interna dimenzija ove krize, ali postoji regionalni element koji treba spomenuti. Vrlo ću brzo proći kroz moju PowerPoint prezentaciju. Govorit ću o četirima državama u kojima se kriza pokazala, odnosno ugrozila stanovništvo. Prije deset godina, odnos, tada je CPA govorio o izbjeglicama u Južnom Sudanu, ali mi trenutno imamo 738 tisuća e, izbjeglica iz Južnog Sudana u različitim državama ove regije. Vidjeli smo da je nedavno došlo do intenzifikacije sukoba, to su spomenuli prethodni govornici, Mm, i to na Sjevernom Nilu. Zbog toga je došlo ne samo do unutarnjog raseljavanja u Južnom Sudanu, nego i do eh, toga da su izbjeglice otišle u Sudan. Vidimo da je profil izbjeglica u toj regiji drugačiji. Većinom se radi o žena, ženama i djeci. 8% imamo žena i djece. To je vrlo ranjiva skupina i zato naše djelovanje mora biti ciljano upravo za taj specifični propil izbjeglica. U Južnom Sudanu ne smijemo zaboraviti da imamo i sudanske izbjeglice, a te izbjeglice su većinom u državi Unity i e, Gornjem Nilu koji nekada nisu bili problematični. E, oni koji su tamo obuhvaćeni su velikim izazovima jer tu je potrebna materijalna pomoć u državi gdje se odvijaju sukobi. Dakle, tu je problem logistika i sigurnost. Radi se o vrlo skupim intervencijama. Slažem se s onime što je rekao kolega, radi se o e, riskantnom poslu, ali mi ga moramo učiniti zato što se radi ovdje o ljudskim životima. E, neću govoriti o ovim brojkama koje ovdje vidite, ali želim samo reći da se radi o brojkama koje vidite s desne strane, koje su važne. Radi se o broju izbjeglica koje čekujemo iz Južnog Sudana do kraja godine. U samom Sudanu imamo gotovo 5000 izbjeglica. radi se samo o načinu da vam prikažem kako, koliko je dramatična situacija za osobe koje bježe. Na ovom slajdu vidite grafički prikaz e, veličine i ozbiljnosti ovog fenomena raseljavanja u Južnom Sudanu ili izvan njega. 2,5 milijuna ljudi je obuhvaćeno ovim fenomenom. Unutarno raseljene osobe 1,5 milijuna, izbjeglice unutar Južnog Sudana, kao što sam spomenuo 265 tisuća, nakon toga u Liberiji i u drugim državama. Sljedeći slajd. Na sljedećem slajdu, kao što je kolega rekao, trebamo ukazati na potrebu za političkim rješenjem. Jer e, netko kaže da mi zapravo ukazujemo na problem, ali rješenje je ono što trebamo postići. Mislim da humanitarci trebaju tražiti političko rješenje. Neću sada e, ući u detalje ovoga slajda, ovog popisa oni koji žele dobit će moju PowerPoint prezentaciju. Ali u Južnom Sudanu, to želim podcrtati, imamo poteškoće u štićenju, u zaštiti naših e, e, izbjeglica. Još nešto što želim reći jest potreba da damo potporu e, onima koji su prihvatili izbjeglice i posebice vladama. Mi znamo da izbjeglice koje bježe bez obzira je li to u sjevernom dijelu Ugande ili Kenije ili istočnom dijelu Etiopije, južnom dijelu Sudana, te izbjeglice odlaze u područja gdje postoje zajednice koje su i same ugrožene i koje žive u neimaštini. I zato primanje tih e, izbjeglica je jako važno pitanje. E, postoji i e, jako važna potreba za zaštitom e, izbjeglica, ali moramo zato pomoći onim zajednicama koje ih primaju kako bi ih oni mogli zaštititi i to kroz brzi postupak. U ovim zajednicama koje i same se suočavaju sa velikim brojem e, izbjeglica Takve zajednice trebaju našu pomoć kako bi mogle ponuditi konkretnu zaštitu takvim osobama. Vlade u ovim četirima državama su zadržale otvorene granice. To je jako važno za nas kao UNICEF zato što pristup teritoriju je e, prvi osnovni uvjet za zaštitu osoba izbjeglica. E, jako je važno da granice budu propusne, to je tako i bilo. Oni su dobili i dovoljno zemljišta, a u nekim e, područjima je to bilo problematično. Općenito, međutim, možemo reći da ima dovoljno zemlje na raspolaganju i ako je nema, to nije zbog nedostatka volje, nego zato što ponekad centralne i regionalne vlade e, ne razgovaraju, nemaju isto stajalište i zato trebaju prvo riješiti unutarnje probleme prije nego što daju pristup zemlji. Koordiniranje odgovora na problem izbjeglica je također jako važno. U ovim državama, četirima državama o kojim govorim, imamo plan reakcije na ovu situaciju e, i e, sljedeći slajd molim. Ovo je regionalni plan e, za djelovanje, kao što možete vidjeti iz ovog slajda, uključuje 39 partnera iz svih zemalja koje su u to uključene i tražimo 810 milijuna dolara od međunarodne zajednice i zahvaljujemo Europskoj uniji i glavnoj upravi EKO na njihovoj velikodušnoj podršci. Evo, neću sada ići točku po točku jer vidim da me predsjedavajući e, hudo gleda, ali e, zapravo to su ključne materijalne potrebe, ono što nam zaista treba i moram reći da glavne odlike ovog zahtjeva su svakako hrana. Hrana je svakako među prvih pet e, prehrana, infrastruktura, zaštita, znači imamo tu e, te sklonište infrastrukturu, e, higijena, edukacija i zaštita. Mi smo već dobili e, samo 13%. Ako ne dobijemo sva ta sredstva, nećemo moći ispuniti svoje obveze. Kao što ste čuli od moje kolegice iz VFP-a, mi znamo da primjerice u Keniji i Ugandi pa čak i u samom Južnom Sudanu postoje planovi e, da se sreže hrana iz jednog jedinog razloga, to je nedostatak resursa. E, veoma nam je važno dobiti podršku na tom planu, jer jedna stvar, kada imate situaciju sa izbjeglicama, nekad izbjeglice nemaju dovoljno hrane i kao što sam prije već e, opisao, kada moraju istu hranu dijeliti sa domaćinima, onda dođe do napetosti. E, sljedeći slajd, molim. Na ovom slajdu jedina stvar koju hoću naglasiti jest potreba da se nastavi zaštita i da E, vlade nastave davati podršku e, domaćinima kako bismo imali tu zaštitu koja je potrebna. Također u svjetlu činjenice da tu imamo mnogo djece koja nemaju pratnju odraslih. E, većina tih izbjegličkih zajednica na čelu su im žene. Što se tiče 2015. sljedeći molim. Za 2015. Ne, mislim da morate ići na sljedeći. Dakle, ovo su glavni prioriteti što se tiče e, pojedinih zemalja i tu ima nekih e, preklapanja. Naravno, e, svi trebaju pristup hrani, vodi, obrazovanju, jer vidimo da djeca e, moraju pod drvećem na otvorenom e, pohađati nastavu. Nekad imamo neke improvizirane e, zgrade, ali svakako ovaj sukob neće biti razriješen u skoroj budućnosti i onda u takvim situacijama se mora ulagati u obrazovanje djece kako bi u momentu kada dođe do mira oni mogli sudjelovati u obnovi svog društva. I e, imamo izbjeglice koji su prije deset godina napustili ovo svoje domove i oni sada su treći puta e, raseljeni i mnogi od njih nam sura, surađuju s nama, pomažu nam da e, mi pomognemo te djeci zato što su oni prošli neko školovanje u Etiopiji, Ugandi i Keniji tako da je za nas obrazovanje zaista veoma važno. Važno nam je da ulažemo e, što je e, veće moguće sredstva upravo na to područje. Sljedeći slajd, možete ga preskočiti. Samo kratko sam nešto htio reći o pojedinim zemljama. U Etiopiji u ovom momentu imamo 276 tisuća izbjeglica Oko 211 tisuća je nedavno došlo. Sad ću samo evo kratko vam pokazati te slajdove. Sljedeći slajd se odnosi na Keniju. 46 tisuća infrastruktura se treba izgraditi. Južni Sudan, e, tu sam ga uvrstio zbog te izbjegličke situacije koje imamo tamo. Mm, sljedeći je Sudan. Tu imamo preko 80 e, tisuća izbjeglica ove godine. Uganda. E, uglavnom je sve u skladu s našim predviđanjima, ali drago nam je da je vlada omogućila da se izbjeglice smještaju u e, druge regije, a ne samo da budu u tim izbjegličkim logorima. A što se tiče ovog regionalnog plana možete vidjeti koliko, kolika su sredstva potrebna u pojedinim zemljama. Neću sada to čitati i vidite to i sami. Sad ću vas zamoliti da pređete na sljedeći slajd. Evo, ja ću samo sada na kraju se zahvaliti Europskoj uniji i glavnoj upravi EKO za podršku koju nam pružaju. Mislimo da ova izbjeglička kriza u Južnom Sudanu će još dugo vremena trajati. Jer čak i kada bi sutra došlo do političkog rješenja, malo je, malo je vjerojatno da bi se izbjeglice počeli vraćati zato što su neki od njih e, i dva ili tri puta e, morali otići u izbjeglištvo i područja odakle oni dolaze su E, spaljena do korijena, tako da se nemaju zaista na ništa se ne mogu vratiti. E, hvala. E, malo ste predugo govorili, ali svejedno vam se zahvaljujem. Prije nego što počnemo raspravu sa našim članovima, pogledat ćemo jedan kratki video kojem je naslov Njajna priča. I to možemo zahvaliti misiji UN-a u Južnom Sudanu. Mislim da neće biti dugačak. Evo počet ćemo

Uh, A sad imamo dva govornika. Gospodin Guerrero je prvi, izvolite. Hvala, gospodine predsjedavajući. Kao prvo želim se zahvaliti svim uh, izlagateljima na njihovim prezentacijama. I konkretno najviše onima koji kao gospodin gospođa Luma gospodin Peters predstavljaju organizacije koje e, imaju humanitarne radnike na terenu i naravno one koji e, rade za Europsku uniju. Želim im se zahvaliti i dodati priznanje njihovim naporima u tako teškoj situaciji, situaciji e, gdje se plaća visoka cijena u ljudskim životima, ponekad oni čak žrtvuju svoje živote. Mislim da zaista treba odati im priznanje i ove brojke koje smo čuli o brojkama tih ljudi koji se suočavaju sa glađu, koji su protjerani iz svojih domova usred rata u situaciji koju karakterizira nasilje i sada kad smo čuli sve te brojke i e, kada smo vidjeli ovaj zaista potresan video e, i kad smo čuli te priče o nasilju nad ženama i djecom posebno, e, htio bih samo iznijeti nekoliko ideja. Kao prvo naglasiti činjenicu koja je već spomenuta, radi se o jednoj dubokoj humanitarnoj krizi koja je posljedica oružanog sukoba te s time ima korijene upravo u tome i moraju se postići neka jedinstvena rješenja na političkoj razini, treba se ponovno uspostaviti mir, a u svjetlu činjenice da je ta zemlja tek nedavno proglasila nezavisnost i E, imamo nekih e, pitanja e, vezano za taj mir, odnosno taj mir je bio kratkog vijeka, odmah je ponovno se našlo u sred rata i pozivamo visokog predstavnika za izbjeglice da intenzificira nastojanja da se pronađe mirovno rješenje i u prosincu 2014. prije pola godine se, prije pola godine se raspravljalo o Južnom Sudanu na Vijeću za opće poslove. U međuvremenu se situacija pogoršala i možda bi sada bio pravi čas da se na najvišoj razini u Europskoj uniji ponovno pokrene ta tema kako bismo mogli e, neke odlučne mjere provesti zajedno sa Afričkom unijom. Gospodin Mundija nam je jasno rekao da se radi o regionalnom sukobu dakle sukobu koji nije ograničen samo granicama Južnog Sudana. E, tu ima i politički aspekt, moramo surađivati s Afričkom unijom e, na tom planu. Dakle, moramo apelirati na Europsku uniju kroz e, visoku predstavnicu na vijeću za vanjske poslove i moramo se e, povezati sa kolegama u Afričkoj uniji. Što se tiče resursa, čuli smo e, od govornika, a i razgovarao sam sa gospođom Lumom iz VFP-a UN-a. Ona je rekla da u prvoj godini su oni uspjeli udovoljiti osnovnim potrebama tih ljudi što se tiče hrane, ali u drugoj godini kada se e, rat intenzificirao u svjetlu deficita od prošle godine više nisu mogli držati korak sa potrebama za hranom. Zato što zemlje naprosto ne mogu proizvoditi hranu za vlastite potrebe zato što je plodna zemlja na područjima zahvaćenim sukobom i uz to e, ne može se sijati. Sjetva je nemoguća e, kad u kišnom periodu zbog tehnoloških e, promjena tehnologije. Dakle, borba se nastavlja. I osim toga naglašavam da zaista obrazovanje je veoma važno i UNICEF tu igra, igra ključnu ulogu. Ovaj odbor je jako zainteresiran e, za tu ideju da se djeci u toj humanitarnoj krizi e, ipak omogući da se školuju jer se na taj način e, mogu riješiti neka od posljedica rata. Dakle, morali bismo dati dodatna sredstva za obrazovanje djece u toj krizi i hoćemo naglasiti ono što je e, rekla gospođa Peters iz UNICEF-a vezano za akumuliranje potreba na tom planu. I na kraju bih e, htio se nadovezati na nešto što sam dobio od jedne organizacije koja radi na terenu, radi se o potrebi da se ova područja prioriteta prošire. Imamo malo resursa i vrlo je logično da se ti resursi koncentriraju na ona mjesta gdje najvjerojatnije su najpotrebnija. I donatori su se uglavnom usredotočili na državu Unity, na e, Gornji Nil i Jonglei, ali ako su moje informacije točne, zbog sukoba je nužno da proširimo geografsko područje koje pokrivamo. I konačno, ovo je spomenuto nekoliko puta, ali i ovdje se mi zalažemo za to da se pokrene veza između humanitarnog eh, i razvojnog eh, djelovanja E, pitam gospodina Debrauersa o kojoj mjeri EKO i EFKO surađuju u svom djelovanju. A sada gospodin Telerine, nakon toga gospođa Hojda. Hvala predsjedniče. E, Južni Sudan e, nije tema našeg sastanka po prvi puta. nažalost, nemamo sada boljih informacija nego prije E, situacija se izgleda stalno zaoštrava i pogoršava. E, u siječnju 2011. sam bio tamo kao promatrač Evropske unije, bio je referendum o neovisnosti. E, Južni Sudan je imao ogromna očekivanja od neovisnosti Mm, tu je bila velika empatija ljudi u, u Berlinu. Imam jednog susjeda, sudanca, mi je rekao neovisnost neće donijeti sreću jer onda neće biti borba između e, sjevera i juga već će gospodari rata se zaratiti i doći će do propasti zemlje to se izgleda obistinilo i sada čitam, čitam da jedini izvor e, prihoda, to jest izvori nafte na sjeveru, e, da e, je tamo proizvodnja gotovo stala jer su se tamo poduzeća povukla koja su eksploatirala te izvore nafte zbog nesigurne situacije. Ta se situacija širi i na susjedne zemlje, a, ne možemo ni predvidjeti kraj borbi, tu nema nade. E, bilo je došlo i do nekoliko e, e tu je bilo e, pet primirja, svako od tih primjera nije trajalo dulje od 24 sata. Stoga je, mislim, krajnje vrijeme da e, e, nekako drugačije rješavamo taj sukob. E, apeli izgleda da ne pomažu. Također čitam da je u lipnju koordinator za humanitarnu pomoć Ujedinih naroda da je on protjeran iz zemlje od strane vlade. Vlada nije za to dala nikakve razloge Sada smo došli do točke kada e, moramo sumnjati u volju za e, mirno rješenje spora. Tu e, apeli ne pomažu. Mi trebamo ovdje sankcije. Međunarodna zajednica se tu mora zauzeti E, ne samo za Južni Sudan, već i za susjedne zemlje. Međunarodna zajednica naroda mora intervenirati. Imamo e, niz mogućnosti za to, e, kao što smo napravili u sukobu u Ukrajini. Zatvarali smo račune odgovornih, nametnuli sankcije E, e, sada tamo imamo već 14.000 tisuća plavih kaciga u Južnom Sudanu. Ti se moraju aktivirati kako bi spriječili ono najgore, najgore, najgoru bijedu. U svakom slučaju, kao što sam već rekao, E, samo riječima nećemo moći pomoći ljudima u Južnom Sudanu. Trebamo drastične mjere. E, tu mora Evropska unija i e, vanjska politika Evropske unije kao i Ujedinjeni narodi moraju djelovati na odgovarajući i primjeren način. Hvala. Hvala. ima riječ. Hvala lijepa. Ja bih se nadovezala na ovo što je rekao gospodin Celer. I ja sam uvjerena da moramo razmišljati o sankcijama. E, ne možemo samo e, prijetiti zapovjednicima da ćemo im zatvoriti e, račune ili da više neće moći putovati. Mislim da tu moramo razine sankcija povisiti, e, moramo biti oštriji. Kad gledamo ovu situaciju, ovo što se događa, ovo sistematsko uništavanje sela, silovanje, paljenja sela, e, to su planirane akcije. Moramo e, analizirati gdje je taj zapovjedni lanac tu moramo uh, uh, tražiti uh, taj izvor ili vrh lanca na vrhu države moramo kod sankcija paziti i na to da one budu usmjerene prema pravom cilju uvjerena sam da kako bih to rekla da tu moramo ići dalje nego što smo do sada navikli E, moramo zaustaviti e, ova događanja. E, naravno, humanitarna pomoć je ključna, ali već smo čuli kako je teško probiti se sa humanitarnom pomoći. Ona je na nekim mjestima neprovediva E, da li je dovoljno da pošaljemo tamo plave katige koje će osigurati prometne puteve ili što drugo da radimo? Moramo nekako dati zaštitu. E, ja e, ne zazivam vojnu intervenciju, to je zadnje čemu treba pribjeći, ali moramo uvesti nekako na neki način mirovni proces Eh, osim eh, samo pregovora moramo također pozvati one koji zapovjedaju na odgovornost eh, moramo govoriti o, i o embargu na uvoz oružja. Tu ne smije nitko za, zaobići taj embargo. Taj mirovni proces mora važiti za sve. E, kako zaustaviti ove sukobe kad e, stalno pritječe oružje i e, municija. Moramo o tome raspravljati i ne smijemo duljiti, treba djelovati. Zahvaljujem svima koji ste se zauzali za pomoć na licu mjesta. Prije nego što prije nego što dam riječ e, stručnicima, dajem e, riječ predstavniku službe za vanjsko djelovanje. Gospođa Nipo, ako se ne verim. Da, hvala. Gospodine predsjedavajući, mislim da ono što sam ovdje čula je u velikoj mjeri u skladu s aktivnostima visoke predstavnice i mislim da ona zaista tu radi ruku pod ruku s komisijom i sa povjerenikom Mimicom i sa povjerenikom Stilja Nidesom. Ja sam e, išla s povjerenikom kad je podsjetio Južni Sudan. To je zaista jedan od problema, jedan od, jedna katastrofa koja utječe na sve nas e, na ovaj ili onaj način. Kao što ste s pravom rekli, imamo snažan osjećaj da nijedna od strana e, ne želi političko rješenje niti kompromis. I to smo i stavili u izjavu koja je objavljena povodom e, obljetnice proglašenja nezavisnosti e, početkom ovog mjeseca. Obje strane i dalje su uvjerene da, može, da mogu vojnim djelovanjem postići ono što žele već godinu dana e, se tamo provodi posredovanje. Mi smo dali svoju podršku tim posrednicima jer smatramo da regija bi zaista bilo pravo mjesto gdje će se postići rezultate zato što Uganda i Sudan igraju važnu ulogu jer imaju e, aktivni interes, e, aktivne interese u Južnom Sudanu imamo visokog predstavnika za rog Afrike, Aleksandra Sandesa, koji je e, mnogo vremena proveo upravo baveći se Južnim Sudanom, e, surađuje i sa drugim visokim e, predstavnicima iz Norveške, iz SAD-a, iz Velike Britanije i radi se na tome da se proširi e, taj proces IGAT zato što posredovanje kroz IGAT nije dovelo ni do kakvih rezultata kao što znamo. UN je upravo e, uveo sankcije protiv vojnih vođa i Evropska unija je već prije toga bila uvela sankcije i sada rasprava o tome da se to proširi se vodi na vijeću, imamo različita različite prijedloge u Džubi, u Briselu se o tome raspravlja, može li se ići dalje na osnovu toga. Također je stav da sankcije e, treba podržati i regija. E, mi znamo e, da te, ti vođe koje želimo E, da budu cilj e, naših sankcija da imaju račune u regiji, u drugim zemljama. Bez podrške e, cijele regije ne možemo ništa postići. Visoka predstavnica prati razvoj događaja pažljivo jer mora se pronaći političko rješenje. To je jedini način da imamo trajno rješenje. Dakle, mi surađujemo sa IGATom, sa UN-om, sa Afričkom unijom mi smo uveli e, embargo na naružanje koje se također e, primjenjuje, dakle taj e, embargo na, na oružje koji je bio nametnut Sudanu kada se zemlja podijelila automatski se nastavio primjenjivati i na Južni Sudan. A sada ću zamoliti naše stručnjake i zamolit ću ih da se drže tri minute E, počet ćemo sa gospodinom Debrauerom, nadam se da će im po tri minute biti dovoljno. E, hvala. Mislim da dosta pitanja je upućeno upravo službi za vanjsko djelovanje i mogu se stvarno složiti sa Klaudijom i njezinim riječima, no dodao bih e, da gospodin Stiljanides e, se vratio s puta u regiju uvjeren da trebamo pojačati režim sankcija, kao prvo trebamo to dići na UN i vijeće sigurnosti un mora odlučiti o tome, no predsjednik Kerry je rekao da je to zaista ide u pogrešnom smjeru, ali ja se slažem da ciljevi nisu bili pravi jer e, trebali su biti ljudi koji su još više u hijerarhiji. Tu postoji također pitanje mogućeg e, embarga na oružje od strane UN-a. To bi trebalo biti dio, dio rješenja. Tu imamo također i pitanje naše suradnje sa glavnom upravom za razvoj koji ima predstavnika ovdje. Ta suradnja je odlična, mi zaista dobro surađujemo, ali ipak moramo reći Bobo Bob, situacija je tako strašna u Južnom Sudanu u ovom trenutku da mi nismo se uspjeli uopće povezati u dovoljnoj mjeri zato što moramo rješavati ove najgoručije probleme Ove brojke koje vam je rekla gospođa Luma su zaista užasne. Mi moramo zaista pozdraviti e, nastojanja agencija un oni su spriječili glad, ali svake godine smo sve bliže toj e, katastrofalnoj situaciji. Svaki puta kad imamo taj dvostrani pristup gdje se prvo, gdje prvo rješavamo najveće krize, a onda istovremeno pokušavamo izgrađivati otpornost tih zemalja i također raditi na, to, na tim na proizvodnje okolnosti koje bi mogle dovesti do pomirenja, to je uvijek pozitivno, ali i teško. Moram se sada nadovezati na nešto što sam, na što sam samo ukazao u svom izlaganju, kao posljedica sukoba, odnosno uz sukob, suočavamo se i sa e, gospodarskom krizom. Ta zemlja se naprosto raspada. E, lokalna valuta e, gubi na vrijednosti što naravno predstavlja velik problem pružalcima humanitarne pomoći. Tržišta, cijena dobara je zaista potpuno neodrživa kao što primjerice kruh, e, gorivo, voda su e, nešto što se ne može priuštiti praktički nitko, praktički pola stanovništva, to je prvo bila samo urbana, odnosno to je prvo bila kriza samo u vanjskim državama, ali sada je to kriza i u džubi. I imamo ovaj najgori scenarij da e, dođe do ubrzanja E, svega toga, znači da imamo političku krizu i gospodarsku krizu koje se otimaju kod otimaju kontroli i da se to spoji sa ovim nasiljem i oružanim sukobima. Mi e, smo prisutni u što je moguće više regija i za nas kriteriji e, intervencije su ranjivost. I vi naravno znate da povjerenik Stiljanides Nides zaista posvećuje najveću pozornost zaštiti djece i obrazovanju i Južni Sudan je jedan od najboljih, <laughs> ne mogu to baš reći, to je jedna situacija gdje zaista e, će to e, biti e, glavni prioritet. Želimo podršku parlamenta u tome, zato što parlament odobrava proračun i koliko sam shvatio, ta stvar dobro napreduje i hvala vam na vašoj podršci. Evo, to je to što želim reći. Hvala. E, četiri minuta, sada dajem e, riječ gospođi Lumi. Slažem se, rješenje za ovu situaciju u Južnom Sidanu je političko. Rat mora prestati, moramo učiniti sve što možemo kako bismo zastavili rat. Samo jedan komentar vezan za obrazovanje. Da, radi se o krizi u obrazovanju i mi moramo učiniti sve što možemo da se djeca ponovno vrate u škole. E, bez toga nema nade. Ta djeca će e, postati vojnici i već imamo e, mnogo njih koji sudjeluju u tim paravojnim formacijama i oni će se naprosto nastaviti boriti i boriti i nema nikakve nade za zemlju ako ne damo podršku obrazovanju. Samo sam htjela nešto reći o makroekonomskoj situaciji u Južnom Sudanu. Situacija je ovakva. Radi se o gospodarstvu koji se zasniva na jednom proizvodu, to je nafta. To je jedini izvor zarade za Južni Sudan. Znamo e, da zbog borbi je došlo do smanjenja proizvodnje, ali također su se smanjile i cijene, pa je to dvostruki udar na gospodarstvo i upravo zbog toga proračun treba 300 milijuna e, u smislu rashoda, a oni mogu pokriti samo 100 milijuna. Dakle, radi se o ogromnom deficitu. Ali, jedan milijun, e, odnosno pola tog iznosa e, od svakog milijuna ide na vojne rashode, a ne na zdravstvo i tako dalje. I sada je došlo do te inflacije i vidimo e, da su cijene porasle svega i e, trgovci traže e, da ih se plaća u američkim dolarima, pa je veoma teško poslovati u Južnom Sudanu. To također povećava i kriminal. Došlo je do visoke stope kriminala. Pa je to veoma teško i za humanitarne radnike, zato što se pljačka, humanitarna pomoć, humanitarni radnici boje se za svoj život, sve zbog tog nedostatka novca. Brine nas ruralno stanovništvo jer se tamo e, vode borbe, ali sada nas brine i urbano stanovništvo, zato što se i oni suočavaju sa nesigurnošću opskrbe hranom. I imamo taj velik broj ljudi koji se sada nalazi u toj situaciji nesigurnosti, to nas zabrinjava makroekonomska slika eh, ne utječe samo na sigurnost opskrbe hranom, nego tu su i drugi sektori. Imamo situaciju gdje je eh, zdravstvo, primjerice, uskoro će nestati najosnovnijih, najpotrebnijih lijekova i eh, sad smo u situaciji gdje ne samo da se borimo protiv nedostatka hrane, nego ćemo imati i krizu u zdravstvu i ta kombinacija će zaista dovesti zemlju u e, situaciju da će biti potpuno nemoguće tu stvar kontrolirati. Hvala, gospođa Peters, izvolite. Hvala i hvala vam na vašim pitanjima. Slažemo se da s time da rješenje mora biti političko, ali htjeli bismo naglasiti nekoliko stvari. Naš prioritet je da e, podržavamo naše agencije, uključujući moju, da e, prate e, slučajeve kršenja prava žena i djece i za to su potrebna sredstva. Također je potrebno, potrebna politička podrška da se osude e, ta teška kršenja prava žena i djece i zahvaljujemo Europskom parlamentu, ali također i visokoj predstavnici na njenoj izjavi prošle godine vezano za četvrtu obljetnicu nezavisnosti Južnog Sudana. To je zaista nužno potrebno. To mora nastaviti jer neprihvatljivo je da se brutalnosti i dalje nastavljaju, da se ništa ne čini i mi potičemo e, vanjsku službu za vanjsko djelovanje da pokrene instrumente koje ima za praćenje teških e, kršenja e, prava djeca, žene i djevojaka. Što se pak tiče potpore obrazovanju, e, to je nešto što mi pozdravljamo, nemam sad tu mnogo što što dodati, no trebamo e, gledati ne samo e, djecu rekli smo da je 400 tisuća djece se uspjelo vratiti u školske klupe, ali mnogo od tog te djece koja ne mogu se vratiti u školske klupe, koji su mladi adolescenti, znate kakva je situacija, što se događa s njima, E, ne samo u Južnom Sudanu nego u cijeloj regiji, njih se regrutira, ekstremne, grupe ekstremista ih regrutiraju, te mlade adolescente da se bore za njih, tako da moramo hitno pronaći neko rješenje. Potvrđujem, slažem se s gospodinom Debaurom, da imamo i jedan plodonosni dijalog s EKOM i EFKOM na terenu, ali ovdje u Briselu, ali trebamo vidjeti kako bi se sredstva za razvoj mogla iskoristiti da se podupre obrazovanje. To je potrebno ogromno financiranje i mi ne možemo to isfinancirati sami. Samo još jedna važna stvar, pitanje sankcija, neću o tome ništa reći, nego samo želim naglasiti da kada namećemo sankcije morate uvijek imati na umu da moramo imati zaštitne mjere da zaštitimo naj najranjivije e, dijelove društva jer najčešće su prve žrtve sankcija djeca i žene najranjiviji i tu imamo i dokaze koji to potkrepljuju. Hvala. Ne. Hvala lijepa gospođo Peter, niste iskoristili cijelo vrijeme. Gospodin Mundija ima riječ. Hvala lijepa gospodine predsjedatelju. Htio bih e, naglasiti nešto što su i drugi govornici rekli. E, e, regionalna dimenzija ovoga svega e, većina zemalja ima ove velike grupe izbjeglica kod svih ovih vlada etiopijska, ugandska vlada, kenijska vlada mnogo smo se morali boriti da, da dobijemo e, besplatnu zdravstvenu skrb i e, obrazovanje za ove izbjeglice. Kod ovih velikih skupina e, izbjeglica a uzmite samo obrazovanje u mjestima poput Kume učionice koje su imale 40 džaka imaju sada 80 džaka. uzmite Etiopiju E, e, na mjestima e, gdje izbjeglice imaju pristup obrazovanju imamo istu priču. Moramo dati potporu vladama i zajednicama koji su domaćini izbjeglica. Ako to ne učinimo onda ćemo razoriti ono što su učinile te vlade u, a, a unijet ćemo e, novi element sukoba između domaćina i izbjeglica. Druga stvar koju sam želio spomenuti, spomenuti jesu je, sankcije, da, ali trebamo e, surađivati s nekim zemljama iz e, regije koje imaju utjecaja na Sudan. a o, ovi, e, neki od ovih zapovjednika čak ni nemaju nikakve račune. E, imaju e, novce ispod madraca u slamarici. Neki imaju djecu u ovoj ili onoj zemlji, u školama. Sankcije moraju biti inteligentne ne možemo imati e, e, uobičajen način nametanja sankcija. E, zemlje koje imaju veliki interes i, i utjecaj na Sudan. Htio bih raspodijeliti e, odgovornost između oporbe i vlade. Kad sam se pripremio za ovaj sastanak, pogledao sam glavna područja sukoba, koje su, e, područja koja su onemogućila e, sporazum. Mm, neke stvari su tu začuđujuće, začuđujuće su stvari koje stoje na putu sporazuma i primirja. Moramo stoga imati e, vrlo inteligentan e, pristup, moramo moramo povećati B5 skupinu, ali to moramo napraviti na način da stvarno e, privedemo odgovornosti ili pozovemo na odgovornosti ljude koji to zaslužuju. A druga stvar koja je s tim povezana jeste da je dimenzija sukoba se mijenja. E, o, prije e, početka sukoba 15. prosinca e, došlo je do nesporazuma i sukoba u NPA stranci. Onda je do, Mm, onda je se to e, razvilo u vojni skup, e, sukob i to utječe na regije u Južnom Sudanu koje prije nisu bile zahvaćene sukobom. E, vojske koje su okupljene oko dvaju vođa su sada izmakle svakoj kontroli. Prema tome, taj zapovjednik više nije Uh, relevantan. E, to će biti skuplje e, sa humanitarnog stanovišta kako vrijeme prolazi. E, hvala, gotovo pet minuta. Mm, hvala vam svima, imali smo odlične prezentacije i bile su nam vrlo korisne. Imali smo odličnu raspravu u našem odboru, naravno i dalje ćemo podupirati vaš vrijedan rad. A sada idemo dalje na vrijeme za pitanja. Nemamo pitanja za ovaj sastanak. Imamo li nešto podrazno? Imamo li netko nešto za podrazno? Ne. Onda idemo dalje. Sljedeći sastanak će se održati 3. rujna i to ovime zaključujemo naš sastanak. Ovo je naš posljednji sastanak prije ljeta, pa vam svima želim lijepe i e, relaksirajuće praznike. Doviđenja.